novi vjetrovi zapusali su, zapuhali su SEB-om. Konstruktivni dijalog kako pojačati rast u eurozoni, kako ESB eh, da prestane eh, financirati eh, loše aktivnosti, kako donositi odluke o sb u Svaki novi posao počinje s kreditom koji i novac se ne smije tratiti. Pozivam vas da postignete stvarni napredak. ESB mora e, primijeniti europsku taksonomiju e, te izbjegavati aktivnosti koje doista štete. Isto tako trebate poticati vlade da puno ulažu u održivost i da koriste koristi od niskih kamatnih stopa, da povećaju rast i tako e, iskoriste puni potencijal monetarne politike nemam nikakve sumnje da ESB e će odigrati svoju ulogu. Hvala. Gospođa Evren je sljedeća. Hvala gospodine predsjedavajući, gospođa predsjednica, gospodine izvjestitelju. Godišnje izvješće o ESB-u za 2018. godinu bit će prvi dokument koji vam e, predajemo u ime Europskog parlamenta. Nadamo se da će naše preporuke poslužiti kao osnova za čest dijalog sa e, odborom Ekon. U tom izvješću mi govorimo o e, izazovima naših gospodarstava i SB u godinama pred nama. U siječnju tijekom svjetskog gospodarskog foruma Spomenuli ste nužnost da se ojača otpornost na kibernetičke prijetnje u Europi. Zato što bi takvi napadi imali ogromne e, posljedice za realno gospodarstvo. Stoga je hitnije nego ikad da se osnaži europska i međunarodna suradnja u tom području. Potrebne su nam zajedničke strategije te trebaju nam koordinirani napori da bismo se e, suočili s digitalnim dobom rješavanje naših rizika je prvi korak, a drugi korak treba biti djelovanje. Trebamo osigurati otpornost struktura financijskih e, tržišta te osigurati suradnju e, između banaka u eurozoni. Gospođo Lagarde, možemo, sigurna sam da možemo e, računati na vašu upornost i odlučnost da se suočite s tim izazovima. Hvala. Zahvaljujem. se da slijedi postupak spontanog javljanja za riječ. Imamo 14 zastupnika koji su se javili za riječ. Mi ćemo dati riječ devetora zastupnika i započinjemo sa kolegom Georgiosom iz Grčke. Izvolite. Hvala. Prije svega hvala gospodinu Mavridesu na sjajnom izvješću. Hvala svima onima koji su radili s njime. Želim gospođi Lagarde puno e, uspjeha tijekom rada. Želim je da bude uspješna kao gospodin e, Dragi. Imam dva pitanja. Jedno se odnosi na grčki bankarski sustav. Znamo da od 2018. se stanje popravilo, ali ako nam ukratko možete reći nekoliko riječi o tome u kom smjeru bismo trebali ići, dakle u grčkom bakarskom sustavu i kako ubrzati stvari. Drugo pitanje je šire i dotaknuli su ga se i druge kolege. Bitno je doći do zelene tranzicije i za to su nam potrebna dodatna ulaganja. I kao što je gospodin Dragi rekao, 2018. godine i tijekom drugih razdoblja trebamo poboljšati sadržaj e, javnih rashoda kako bi bili djelotvorniji. Možda bi gospođa Lagarde mogla to prokomentirati. Hvala. Gospodin Markos je sljedeći. Markes. Frau Markes. Gospođa Margerita Markes. Micro, please. Parabéns, Mavridis, po teu relatório. Čestitke gospodinu Mavridesu na izvješću. Hvala, gospođo Lagarde. Svi znamo da da trebamo ostvariti značajan napredak u bankovnoj uniji i e, uniji tržišta kapitala. Za sada je napredak ograničeni spor. Treći stup bankovne unije daleko je od e, završne faze. Snažnija uloga eura znači da, je, da bi se ona ostvarila potrebno je više političke volje. Ekonomska i monetarna unija mora biti podržana proračunskim alatom koji e, može odgovoriti na vanjske e, šokove. ESB tu i može igrati ključnu ulogu. Jednako kao i u borbi protiv klimatskih promjena. ESB mora surađivati s drugim europskim institucijama i s drugim homolozima kako bi osnažili ulogu zajedničke valute, pogotovo u međunarodnim organizacijama gdje je prisutna prisutana kolega Bakarinen. Uh, Nije ovdje gospodin Kereo. Hvala. Samo bih htio reći da ste trebali govoriti o paktu stabilnosti i rastu i gospođo Lagarde i mogućnost investicija u okviru zelenog plana je jako važna. Mislim da u tom kontekstu komisija radi reviziju pakta o stabilnosti i rastu i da to planira u bliskoj budućnosti. Pa me zanima Hoće li SB imati službenu ulogu u praćenju te revizije i hoće li dati doprinos u tom smislu? Jer moramo prihvatiti da ako želimo stvoriti dinamično europsko gospodarstvo, onda mislim da taj pakt je previše restriktivan i ugrožava mogućnost vlada da ulažu u gospodarstva u eurozoni. I na kraju vas molim da isto tako se pozabavite pitanjem irskih banaka i kamatne stope na hipotekarne kredite za mala i srednja poduzeća. A u eurozoni banke naplaćuju 2 do 3 posto više kamatnih kamata nego e, izvan eurozone za mala i srednja poduzeća. Hvala gospodin Ferreira. Hvala gospodine predsjedavajući. Mjere SBA nisu bile dovoljne da bi spriječile usporavanje rasta, tako da ciljevi nisu postignuti. Postavlja se pitanje kada će nova kriza, ali već deset godina imamo jako slabo zaštićen euro konvencionalne mjere pokazale su svoju ograničenost. Ranjivost e, neke zemlje su ranjive zato što su e, zarobljene u eurozoni. Smanjuju se javne usluge, a, a istovremeno e, drugi traže monetarnu politiku i e, pakt e, za stabilnost i rast e, koji ide u ovom smjeru. Mr. Castaldo. Hvala, gospodin Castaldo. Presidente, cari colleghi, la strada verso una Dragi kolege, put prema boljoj ekonomskoj monetarnoj uniji pun je neodgovorenih pitanja neki e, slab napredak i tijekom krize je postignut, međutim sada je došlo do sporavanja. Neki projekti su provedeni, odnosno pokrenuti, ali glavni elementi poput e, programa osiguranja depozita i dalje nisu pokrenuti, odnosno nisu nikamo došli. E, dovršenje Edisa je nešto što je jako važno za štediše i to je ključno za Uniju. E, napredak u pogledu Edisa može dovesti do financijske fragmentacije i privatni kapital mogao bi, a, a isto tako bi se mogli bolje apsorbirati šokovi. Mislim da se za Edis koristi e, krivi pristup u smislu rezita. E, ne možemo samo ponderirati javni dug E, u tom kontekstu i cijena koju treba platiti bi bila pre, previsoka. Hvala, gospodin Kelly. Prije svega pozdravljam gospođu Lagarde, e, čestitam na imenovanju. I, I ona i gospodin Dragi zaslužuju čestitke zato što su osigurali stabilnost e, eura. Imam jedno pitanje. Imali smo izbore u Irskoj. Jedno važno pitanje odnosilo se na stanovanje. Kolega je spomenuo kamate, ali ne radi se samo o kamatnim stopama, već i o pravilima e, kreditiranja. Ljudi koji su dobro obrazovani, imaju dobre poslove, ne mogu se priuštiti kupnju kuće. Postoje pitanja koja su vezana uz ponudu e, nekretnina. Čak i kada su raspoložive nekretnine, svejedno su ljudi zabrinuti i mnogi ljudi dalje žive s roditeljima zato što iako su dobro obrazovani, imaju dobra radna mjesta i dobru plaću, ne mogu si priuštiti e, kupnju kuće zbog pravila koja implementiraju naše banke. Možete nam u tom smislu ponuditi neku nadu, nadu za te ljude da ono što se primjenjivalo u, e, u prošlosti, da se, će se primjenjivati u budućnosti, da ljudi mogu kupiti kuću. Hvala. Gospodin Ruiz Teresa. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Eh. Hvala gospodine predsjedavajući, e, hvala gospođi Lagarde, e, hvala potpredsjedniku Dombrovskisu i podupirem izvješće gospodina Navridesa iz SID-a. Mislimo da je to vrlo sveobuhvatno izvješće i da uključuje ključne elemente. Možda još jedan dodatni element u, uz ono što je rekao gospodin Fernandez koji je govorio ima SID-a. Novi instrument. Jasno je da s obzirom na različite sustave kupnje, ako želimo postići ciljeve potreban je porezni element, ali uloga SBA je ključna. E, SB mora biti u stanju obavljati svoj posao bezuvjetno, a to uključuje i direktne transfere. Trebalo bi uključivati direktne transfere u eurozoni kako bi se potaknula potrošnja, kako bi se postigao taj konkretni cilj, e, a to je znači i da se ne prijeđe 2%. Time završavamo postupak spontanog javljanja za riječ i sada dajem podpredsjedniku Europske komisije gospodinu Dubrovskom završnu riječ. Izvolite. Mr. Chair, Madam President, honorable uh, Poštovani zastupnici, gospođo predsjedateljice, ovo je pokazalo da postoji konvergencija u oko Većina aspekata ovog izvješća i drago mi je se polako pojavljuje zajedničko stajalište iz stavova tri institucija. Zaključio bih spomenjući točku koja se izravno tiče komisije. Vaše posljednje izvješće potaknulo na komisiju i banku da provećava programe kao digitalnu valutu središnje banke i digitalan novac i da to pomno pratim. Kao što su mnoge središnje banke i institucije učinile ECB i komisija sad analiziraju potencijalne prednosti i izazove vezane uz takve programe. Potreban je danji rad na tome, ali sada se čini da tri institucije koje uključuju Europski parlament plodno mogu surađivati što se tiče svojih uloga. Računamo tu na vašu podršku što se tiče izrade e, osnovice za održiv rad u Europi. Hvala vam lijepo na tome. Hvala gospodinu potpredsjedniku, a sada bi dao riječ gospođi Lagarde, predsjednici Europske središnje banke i istovremeno joj želim zahvaliti na tome što je primila jučer u Francuskoj članove odbora Ekon i na tome što su držali tako konstruktivan razgovor. Gospođo Lagarde, izvolite. Gospodine predsjedatelju, poštovani zastupnici, ja, nisam znao da moramo stoječki obraćati se, pa se ispričavam na tome. Dakle, prilagodit ću se pravilima koja vi primjenjujete. Prije svega, zahvalila bih puno na dijalogu koji smo imali. To je uvelike sastavni dio onoga što mi u Europskoj središnjoj banci šire govoreći unutar eurosistema želimo imati e, kao jedan sistem razmjene sa javnim mišljenjima, predstavnicima civilnog društva, ali najvažnije oni koji predstavljaju građane Europe, vas, zastupnike parlamenta koji su oni izabrali. I to je uvelike dio odgovornosti koju polažemo vama i kroz vas građanima Europe. Proveli smo nekoliko promjena u proteklim mjesecima, no jedna od onih koje se uvelike e, radujem da ćemo je dalje provoditi kada počnemo sa strateškom revizijom koja je prošli tjedan mjesec usvojena je neprestani dijalog, ono što smo nazvali outreach. Dakle, naspram prema vama i kroz vas prema građanima Europe. Hvala vam dakle na tome. Željela sam se dotaknuti nekih točaka naše strateške revizije kako bih spomenula neke od vaših komentara. Neki od vas komentirali su monetarnu politiku i trenutne komponente instrumenta koje koristimo kako bismo proveli naše politike i što činimo od 2014. Oni koji smatraju da nekonvencionalne klauzule ove monetarne politike su bile kontraproduktivne, snažno bi ih potaknulo da sagledaju utjecaj koji su ti nekonvencionalni alati imali na gospodarstvo i u kojoj mjeri su zapravo povećali rast i pomogli našim gospodarstvima da pokreću Europu, eurozonu i to bolje nego što bi slučaj bio da nismo upotrebili te instrumente. Očito je dobro kvantificirati koliko je točno rasta ostvareno. Naš modeli, naši modeli pokazuju da je rast vjerojatno bio mm, veći za marginu od 2,5 do 3% od kako su ove politike provedene. Na isti način to je doprinijelo inflaciji koju kao što znate od uvođenja eura i mm, ponovnog razmatranja strategije 2002. se mjeri dakle, u odnosu na inflaciju i očito da se ti nekonvencionalni alati koji se koriste od 2014. su pomogli porastu inflacije u određenoj mjeri. Da kako voljeli bismo da je to bilo mnogo više, e, možda bi to bio i slučaj da se druge alate upotrijebilo zajedno s našom monetarnom politikom, ali kako bila inflacija porasla za otprilike pola postotnih podova, što nije loše s obzirom na trenutnu razinu. Onima koji uzgred spominju da je inflacija bila oko 1%, samo bih vas podsjetila da je u siječnju inflacija bila 1,3%, što svakako nije naš cilj, ali iznad je 1% koji spominjemo se ovdje. Ti nekonvencionalni alati, instrumenti koji su korišteni pomogli su našim gospodarstvima i dalje im pomažu. Kada pogledamo količinu i iznose novih financiranja koji se stavljaju na raspolaganje u realnom gospodarstvu, da li poslovne zajednici ili potrošačkoj razini. Vidimo da je to prilično niska razina što se tiče troškova i hvala što ste spomenuli irske banke i iznose i kamatne stope koje oni, one naplaćuju, Svako ćemo se time pozabaviti. Trošak financiranja je bio nizak i niži za realno gospodarstvo. Druga stvar je to je da su iznosi količine financiranja porasle i nastavljaju rasti. Čulit ćete komentare neke kako se taj kontinuum polako usporava, da, istina je, ali to je za one poslovni dio spektra, a ne za kućanstva, ali svejedno i dalje raste. Ja bih rekla da načelno govoreći ovo je imalo jedan pozitivan učinak na naša gospodarstva, a kao sastavni dio strateške revizije sagledat ćemo koliko je učinkovito bilo, ali isto tako, neki su od vas to već spomenuli, potencijalne nuspojave i akumulirane nuspojave koje bi to mogli imati na građane i na gospodarstva. To će dakle biti e, važan sastavni dio naše revizije. Druga stvar koju bih naglasila, sasvim kratko, i ovdje se usredotočavam na alate monetarne, monetarne politike i to kako ćemo ih e, mjeriti, mjeriti prednosti koje su ostvarene, kao i negativne učinke, je, jesu klimatske promjene. Nitko ne može od Europske središnje banke tražiti da nadomještava aktivnosti država i da se bavi općenitim politikama. Kao bivša ravnateljica IMF-a moram reći da jedan od ključnih alata vezano klimatske promjene svakako odgovarajuće određivanje cijena ugljika. To nije nešto što Europska središnja banka ili bilo koja druga središnja banka može odlučiti. Dakle, kroz našu stratešku reviziju odlučit ćemo gdje i kako se teme klimatskih promjena i borbe protiv klimatskih promjena mogu vezati uz naše politike i imati na njih utjecaj. Da li vezano uz stabilnost cijena kao primarni cilj i način na koji utječe na taj primarni cilj ili je to pak vezano uz upravljanje rizicima za što smo odgovorni našim europskim građanima i vama kada gledamo svoje portfelje. I isto tako, da li su određene odgovarajuće cijene za rizike i da li se klimatske promjene dakle, povezuju uz kolateral u našim portfeljima, te da li je to uračunato ili nije. U tom smislu klimatske promjene bit će jedne, jedna od stavki koju ćemo uzeti u obzir zajedno s ovim tradicionalnim aspektima koji se mjere. I u kontekstu te revizije nastavit ćemo i s ovim dijalogom ne samo s vama, već i s odborom Ekon. Predsjednik je bio ovdje kao i velik broj članova odbora. Dakle, dalje ćemo imati otvoren dijalog i angažman i želimo da to bude jedna dvosmjerna ulica. Ispričavam se onima koji su imali konkretna pitanja za pojedine zemlje, ali predlažem da to bilateralno rješavamo ako vas neke konkretne banke ili države zanimaju. Hvala. Hvala i u interesu Europske u ime Europske unije i u osobno ime želim vam svako dobro jer e, ova točka dnevnog reda, a ovu točku dnevnog reda e, će završiti gospodin Kostas Mavrides. Hvala gospodine predsjedatelju, ja ću biti kratak. Dvije stvari bih rekao, gospođo Lagarde, danas ste vidjeli da možemo u parlamentu kad kad imati različita stajališta. A vezano uz prošlosti gospodina Dragije, on možda nije bio savršen, no njegovo nasljedstvo je bilo takvo da je bio odlučan spasiti eurozonu i rekao bih čak da je možda spasio i europski projekt. Neki mu ne mogu to oprostiti. No što se današnjice tiče, s pravom ste rekli u svojoj uvodnoj izjavi da načelno govoreći dijelimo iste stavove vezano uz izazove koje su pred nama. Uz to bih dodao da čak i gospodin Dombrovskis i određene mjeri Europska komisija dijeli taj stav zbog čega bih rekao da određeni elementi nedostaju. I glavni izazov pred nama je dati rezultate europskim građanima i poboljšanju njihova života na konkretne načine. Dovršenje bankovne unije, dovršenje unije tržišta kapitala i još mnogo toga. Dakle, na vama je, gospođo, i vi, mi ćemo stajati uz vas da se stvori stvarna konvergencija između gospodarstava i hvala vam što ste danas bili s nama. Herzlichen Dank. Puno vam hvala. Time smo završili raspravu. Glasovanje će se održati sutra, a time prelazimo na iduću točku dnevnog reda. Radi se o izjavi Vijeća i Europske komisije vezano uz mjere ograničavanja s obzirom na situaciju u Venezueli i nezakon, nezakoniti ulazak osobe bez popisa na područje države članice Europske unije. Sada bih dao riječ gospodinu potpredsjedniku Europske komisije Borelu riječ, odnosno prvo ga želim pozdraviti.

Gospodin Borel će govoriti u svojstvu visokog predstavnika vijeća i Europske komisije. Izvolite, imate riječ. Muchas gracias, señor presidente. The current subject of debate concerns an alleged breach Hvala vam lijepo. Radi se dakle, o navodnom kršenju mjera ograničavanja s obzirom na situaciju u Venezuele. One su provedene 2017. godine kao sastavni dio aktivnosti Europske unije da radi na vjerodostojnom i smislenom procesu koji će doći do mirnog pregovaranja o povratku demokracije i vladavine prava u Venezueli. Te poruke uključuje zamrzavanje imovine i zabrano putovanje za 25 pojedinaca, uključujući podpredsjednika Venezuele gospodine Gomeza. Dakle, on na tom popisu, a 25.6.2018. je tu uvršten. I traži se od država članica da poduzmu potrebne mjere da se priječi ulazak ili prelazak teritorija teritorijem Europske unije, osobita sa tog popisa. Kao što znate, postoje raspodjela ovlasti što se tiče sankcija unutar Europske unije. Prije svega, Države članice odgovorne su u svim slučajevima za provedbu i verifikaciju sankcija koje je usvojila Europska unija u svojim vlastitim nadležnostima. Ponavljam, države članice su odgovorne u svim slučajevima za provedbu i verifikaciju sankcija koje je Europska unija usvojila. Stoga, kada dođe do pitanja mogućeg kršenja sankcija, primjerice zamrzavanja imovina ili kao ovdje zabrane ulaska. Na državama članicama o kojima se radi je da istraže i odluče da li je doista to bio slučaj. Što se tiče šireg nadzora provedbi sankcija, komisija ima krovnu ulogu što se tiče jednoobrazne provedbe takvih mjera u područjima svoje nadležnosti. Primjerice, to je slučaj za nas u Friz, što se tiče sektorskih mjera, no ako to nije slučaj, da to nije slučaj za zabrane ulaska ili trgovin oružjem. Mi možemo razgovarati o tome da li je politički na mjestu da se ta nadležnost da Europskoj uniji, iako bi za tako nešto bila potrebna promjena ugovora. No situacija trenutno je vrlo jasna. Komisija ne može pokrenuti nikakav postupak kršenja regulative vezano uz moguće kršenje zabrane putovanja. One su u praksi sadržane samo u odlukama vijeća i stoga ne spadaju pod zakonodavstvo Europske unije. Slijedom toga komisija ne igra nikakvu ulogu u nadzoru provedbe niti može pokrenuti postupak protiv kršenja prava. Kao visoki predstavnik koji govori u ime vijeća, također sam odgovoran da se pobrinemo da dosljedna provedna sigurnosne strane politike, uključujući sankcije koje su svoje države članice u vijeću, a u ovom kontekstu Europska služba za vanjsko djelovanje u konzultacijama sa Europskom unijom, gdje je ona nadležna, bi bile dakle, direktno u kontaktu sa državom članicom što se tiče navodnog kršenja kako bi se pobrinule da se sankcije provode na homogeni način u svim državama članicama. Hvala gospodine predsjedatelju. Hvala gospodine povjereniče a sada slijedi rasprava. Započet ćemo sa gospođom Monsera koja ima riječ na minutu i pol. Izvolite. Hvala. Venezuela i venezuelanska politika to je nešto što je stiglo i u Španjolsku. Naime, Petro Sanče, sadašnji predsjednik e, vlade je to rekao 2016. i znamo da to nije bila kritika, već pohvala i se se potpredsjednik vlade. Dakle, Sanchez je otvorio vrata za šavizam u Europi i potpredsjednik Madura Rodriguez e, se s njim sastao i on je prekršio e, propise Europske unije. Sanchez nije samo prekršio određena pravila, već je i lagao. Dakle, ono o čemu se govorilo, o tome nije rečena istina. Dakle, potrebno je pokrenuti istragu. E, narod Venezueli je bratski narod, e, puno je građana koji su bili zlostavljani od strane Madurove vlade i stoga moramo priznati istinu, moramo provoditi sankcije i mi smo oduvijek jasno i glasno govorili što mislimo kako bi zaštitili narod u Venezueli i zato molimo da se založimo za istinu i da se tako nešto ne ponovi jer to je prava sramota za Europu. Puno hvala, a sada na minutu ima riječ gospodin Moreno Sanchez. Gospođo montserrat želite li prihvatiti pitanje? Izvolite, kolegice. Señor presidente, quisiera Gospodine predsjedatelju, ja bih postavila gospođi Montserrat pitanje. Dakle, želite li iskoristiti Europski parlament kao instrument kako bi optužili španjolsku vladu? Znate da ovaj parlament nije nadležan za to. Ako odgovorite potvrdno, onda bi se klubovi možda ipak trebali mm, pozabaviti s drugim temama koje su važne za građane prvi put eh, dva predsjednika, eh, dva člana Gospođo kolegice, morat ću vas prekinuti. Upućujem na to da nakon 30 sekundi moram da vas moram prekinuti nakon 30 sekundi. Hvala. Kao što sam rekla, dakle vi vodite kampanju protiv Španjolske, vi otvarate E, vrata takvoj politici i vi ste lagali, pa nam objasnite zašto. Vi ste izgubili svoje vjerodostojnosti. govorite da e, iznosite neistine i molimo vas da doista se odmaknete od populizma i da doista zastupate Europu, europsku politiku ovdje i danas. Hvala. A sada kolega Moreno Sanchez. Hvala gospodine predsjedavajući. U ovoj raspravi 90% govornika biti će španjolci, dakle e, na Radili se onda doista o europskoj raspravi. Mm, mislim da možda koristite samo ovaj dom. Članovi EPP-a su djelovali neodgovorno i nisu bili lojalni i na taj način su ocrnili e, španjolsku vladu. Narod u Venezueli od nas očekuje pomoć, a ne podjele i sukobe. Španjolska vlada je partner kako bi iznašli demokratsko rješenje kako bi se u Venezueli mogli održati slobodni izbori. U ovome trenutku Europski parlament mora djelovati, oni će poslati mm, promatrače i ja vas molim da se uozbiljite. Gospodin Moreno Sanchez, želite li prihvatiti pitanje gospodina Valasa? Izvolite. Uh, Hvala. Posljednji govornik je samo rekao da Europska unija čini pravu stvar prepoznajući stajalište Španjolske. E, ja ne znam koje je to stajalište, ali Bavili smo se mnogim aspektima Venezuele u našem parlamentu, pa me zanima ne slažete li se možda da prepoznake za priznavanje da je potpuno sramota svima u ovoj vječnici i isto tako sramota za države članice Europe s obzirom da mnoge od njih su govornike prekinule. Hvala kolegi. sada dajem riječ kolegi Sančezu da što je Dakle, mi pokušavamo iznaći rješenje, no razlog je taj da mi tražimo rješenje na temelju dijaloga. Samo tako ćemo naći pravo rješenje za Venezuelu jer narod tamo trenutačno pati i moramo ih uključiti u iznalaženju rješenja. I zato španjolska rješenja, zato španjolska vlada čini sve kako bi iznašla demokratsko rješenje. Puno hvala kolegi Moreni Sančezu, a sada kolega Wallace. E, želim izreći e, ukor kolegi Volosu e, zato što je koristio neprimjeren izraz. Gospodine predsjedatelju, biti će doista teško, ali ja ću pokušati. Gospodine Borel, bilo bi dobro da ste kao visoki predstavnik, a ne kao nekadašnji ministar za vanjske poslove nastupili. Reći ću vam zašto jer e, ne radi se o nacionalnoj raspravi, radi se o vjerodostojnosti i o legitimnosti vanjske politike Europske unije i e, poštovanju prema ovome domu. Meni je doista žao što se ovdje događa, ali mislim da e, poštovanje prema ovome domu znači i to da se pridržavamo sankcija izrečenih protiv Madura i ako se nećemo držati usvojenih rezolucija, onda ćemo izgubiti legitimitet, isto kao i sve druge institucije. Kako onda možemo govoriti o vjerodostojnosti Europske unije kada se države članice, same države članice ne drže odluka ovoga doma institucija? Moramo podsjetiti na to da nas ove rezolucije obvezuju sve i države članice i vijeće i Europsku komisiju. Jer Europska komisija bi trebala nadzirati provođenje sankcija, a španjolska vlada se nije držala odluka ovoga doma. Europska komisija nije ništa poduzela. Europska komisija je informirala vijeće. Je li informirala vijeće? Ne, nije informirala vijeće. I čini se da je uopće nije bilo briga. Puno hvala. Kolega Moreno Sanchez, više nemate riječ. Sada riječ ima kolega Kanjas. I upućujem na to da e, oni koji prekorače vrijeme neće dobiti plavi karton. Puno hvala gospodine predsjedatelju. Ne Postoje europski slučaj, jer primjena sankcija je u nacionalnoj nadležnosti. Ovo je rasprava koju treba voditi u nacionalnim parlamentima. Isto i ispričavam se kolegama da se dio rasprave ovdje u parlamentu koristi za e, raspravu samo o Španjolskoj i Španjolcima. Mislim da je to žalosno i iskreno želim reći da time nanosimo štetu i španjolskoj delegaciji u ovome domu. To nismo trebali napraviti. i isto tako kolege iz EPP-a nisu došli, oni su ponedjeljak glasovali da se održi ova rasprava i potom mi održimo raspravu raspravu o nacionalnoj politici ovdje u parlamentu. Čemu sve to? Molim vas za dužno poštovanje kada je riječ o poslu koje trebamo odraditi u ovome domu. Puno hvala kolegi Urtasunu. Ima li možda kakvih pitanja? Dakle, moja je praksa da oduzmem riječ govorniku koji je prekoračio svoje vrijeme te da zbog prekoračenja vremena ne može dobiti priliku da postavi dodatno pitanje i zato ne mogu prihvatiti plavi karton. Gospodin Terč na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedatelju. Što se tiče parlamenta, vijeća i Europske komisije, moram reći da se mi uvijek e, bavimo i drugim dijelovima svijeta i sada se bavimo Venezuelom i sankcijama izrečenima protiv e, kriminalaca, trgovcima drogom i mislim da nećemo ništa postići na taj način. Dakle, ovdje se ne radi o španjolskoj raspravi, radi se o raspravi o pravilima Europske unije koja su prekršena na najgrublji način i to od strane socijalističko-komunističke vlade u Španjolskoj koja je na vlasti nekoliko mjeseci i koja se sastala sa e, kriminalcima na španjolskom teritoriju i tko zna zašto su to učinili i kakvi su razlozi tome. Hvala gospodinu Terču, a sada na jednu minutu riječ ima gospođa Ruiz. Hvala. Mislim da je neodgovorno da se e, ovako odnosima prema, odnosima prema narodu u Venezueli i mi doista moramo preuzeti odgovornost jer narod pati e, pod izrečenim sankcijama. Čuli smo od gospodina Tečesa koji je rekao da je u Španjolskoj vrlo važno e, vidjeti i znati s kim se e, ministar sastaje Zatim moramo također uzeti u obzir što se događa u Granadi gdje se krše ljudska prava. Dakle, vi se ne zalažete za ljudska prava u Španjolskoj. Vi kriminalizirate dijalog mislim da situacija nije crno-bijela. Moramo imati na umu budućnost. Hvala gospođi Ruiz. Također nećemo ovdje prihvatiti plavi karton, a sada riječ ima gospodin Lopez Gil. Izvolite. La verdad es que esto no se trata de un debate sobre España. Radi se o raspravi koja se ne odnosi na Španjolsku ili na Venezuelu, već moramo nešto učiniti kada je riječ o sankcijama. Dakle, postoje određene vrijednosti, temeljne vrijednosti u EU, dakle kako osigurati vladavinu prava, transparentnost, legitimitet e, i vidjeli smo da se Španjolska ne drži izrečenih sankcija koje su izrečene u srpnju 2018. I to su e, sankcije koje su izrečene zbog kršenja demokracije. Mislim da bi vijeće ovdje trebalo mm, poduzeti određene mjere i bolje nas informirati nitko nije iznad prava, pa tako niti države članice, niti vlade. Hvala. A sada na jednu minutu riječ ima gospođa Gonzales. Hvala gospodine predsjedatelju. Da, ovo nije europska rasprava, ovo je rasprava koja bi trebala biti održana u Španjolskom kongresu. Mislim da je ovo smiješno. Dakle, radi se o manjini koja nikad neće iznaći većinu u španjolskom parlamentu. Želim se ispričati drugim zastupnicima da moraju podnijeti ovu raspravu koja bi u stvari trebala biti održana u španjolskom kongresu. I e, samo treba naglasiti da će vaša politička moć uskoro oslabiti. Isto tako Mm, želim vam reći da bi bilo bolje da iznosite konstruktivna rješenja kako bismo riješili probleme u Venezueli. Dakle, moramo početi zajednički djelovati kako bi poboljšali humanitarnu situaciju tamo. I predsjednica Venezuele nije bila u šengenskom području i pod vodstvom Petra Sančesa Španjolska će se i dalje truditi da iznađe demokratsko rješenje. Gospođo Gonzales, hvala, a sada na minutu riječ ima gospođa Šaransova. Hvala. Čini mi se da sam ja jedina zastupnice koja nije Španjolka, koja se javila za riječ u ovoj raspravi. Jučer smo glasovali za ovu raspravu i žao mi je da je to sada pretvoreno u nacionalnu španjolsku raspravu. Radi se o europskim sankcijama, sankcijama izrečenima na europskoj razini, a ono što je sada na kocki je vjerodostojnost Europske unije. Radi se o građanima u Venezueli koji očekuju pravdu i kojima je potrebna naša pomoć. Svaki put kada bismo održali raspravu o Venezueli, ja sam govorila jedno te isto. Dakle, potrebne su nam selektivne sankcije i prije tri godine vijeće je konačno poduzelo prve korake. Selektivne sankcije su najbolje najbolji instrument kako bi nešto postigli. Hvala. A da ne bude na teret naroda u Venezueli. Hvala gospodina Šaranzova. Da li želite prihvatiti pitanje? Izvolite. No, no hay sonido ahora. Sí. Digo que muchas gracias. Quería preguntarle a, a nuestra colega. Puno vam hvala. Htio sam pitati nešto kolegicu. Rekla je da, je, da je žao što je postalo pretvoreno u španjolsku raspravu, nacionalnu raspravu. No što je ona očekivala? ovo je pitanje nacionalne politike o kojoj se raspravlja u španjolskom kongresu. Idućih nekoliko dana ćemo imati raspravu u španjolskoj tome. Dakle, radi se o tome da nismo još uvijek iznašli način kako riješiti problem. Mikrofon je isključen. Gospođo Šarensova, izvolite. Vi ste glasali protiv istrage u Španjolskom kongresu i to danas. I zato imamo ovu raspravu. Ja sam već rekla da je ovo europski problem. Radi se o europskim sankcijama i radi se o europskoj vjerodostojnosti. Hvala gospođi Šarancovi. A sada na minutu riječ ima kolega Lopez. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Da, radi se o vjerodostojnosti Europske unije, vjerodostojnosti ovoga doma. Dakle, o tome raspravljamo. Kao što sam rekao, radi se i o državama članicama i o vladama, ali one moraju provoditi sankcije. To je reklo i 12 eh, zastupnika prošlih nekoliko tjedana. Uvijek čujemo iste vijesti, no što nam ova rasprava pokazuje? Ukazuje na to da se ne radi samo o Španjolskoj ili Venecueli, već e, vi iznosite ove probleme kako bi skrenuli pozornost. Ako želimo pružiti potporu Venecueli, onda to moramo učiniti odmah, jer patnja naroda nije nešto što bismo smjeli zlorabiti. Hvala. Hvala kolegi Lopez. Molim vas sada, želite li prihvatiti pitanje kolegice Terč? No. zum Catch the Verfahren. A sada slijedi spontano javljanje za riječ. Započet će... Imamo dvostruko više javljanja za riječ nego vremena. E, naravno da ćemo dati riječ španjolskim kolegama, ali i onim kolegama koji nisu iz Španjolske. Sada riječ ima prvo gospodin Lopez. Izvolite. Ja sam s Kanarskog otočja. I tamo žive ljudi e, koji su porijeklom iz Venecuele. I raspravlja se o Venecueli. parlament mora biti ujedinjen kad je riječ o sankcijama. E, ova, ovu raspravu su potaknuli oni koji se protive španjolskoj e, vladi, jer su manjina u španjolskom parlamentu. Zapravo, toliko rasprava o Venecueli narušava ugled i vjerodostojnost Europskog parlamenta je nedostatak e, jedinstva u parlamentu je zapravo nešto što e, šteti i zapravo se radi e, o napadu na španjolsku vladu. Trebamo prestati biti groteskni. Jedina svrha ove rasprave je kritika španjolske vlade. Hvala. Hvala. Gospodin Lopez Aguilar, gospodin Telar je sljedeći. Gospodine Keller. Odustali. Izgleda da nije ovdje. Dobro, onda je to riješeno. Onda je sljedeći gospodin Ferreira je sljedeći. Hvala gospodine predsjedavajući. Ako i dalje postoji potreba za ovu raspravu zapravo e, cilj je hraniti ovu iracionalnu nacionalnu e, obsesiju. Ovdje je pitanje sankcija. I to je nešto što je vezano uz venecuelanski narod. Zapravo Europska unija ispada smiješna u međunarodnoj zajednici. Radi se o vladi koju su izabrali birači a zapravo ju je zamijenio e, Trump. I vidimo kako ispadamo u, e, u raspravi. Gospodin Egner. Reho. Gospodin Reho. Gracias. Kolegica Reho. Hvala gospodine predsjedniče. Kad je riječ o ovoj raspravi, e, stekla sam dojam da da da se zapravo da je stvar kao da e, je djetetu uništena igračka pa plaće. dakle, ovdje se pokušava otvoriti rasprava koja je u suštini već zaključena. Dosta je tužno vidjeti da naša vlada ulaže napore uključujući i povećanje minimalne plaće, pokušava osnažiti javne usluge, e, bori se protiv različitih e, zala u društvu i dosta je teško gledati ovakav fanatični e, pristup i zapravo ulagivanje prijateljima na krajnjoj desnici. To je stvarno jadno. Mislim da je to loše i bit će loše i u budućnosti trebamo više odgovornosti, trebamo e, djelovati u interesu naroda Španjolske i Venezuele. Gospođa Deli je zadnja govornica u okviru ovog postupka. Hvala. Mislim da je zapravo smiješno da ovdje razgovaramo o ovoj gluposti ja otvoreno kritiziram španjolsku vladu u raznim situacijama i sada e, i, i kada budu napravili nešto dobro bit ću e, pohvalno ću se e, izraziti o, njihovoj njihovom nastojanju da pokrenu dijalog kako mislite da, da se ovo može riješiti i ovdje razgovaramo o stanju gdje smo poduprli imaginarni, imaginarnog predsjednika gospodina Guajda istovremeno se radi o rulji eh, koja je optužena da je pronevjerila eh, humanitarnu pomoć. Trebamo se baviti sankcijama koje se odnose na venecuelanski narod. To nije nešto što bismo trebali preskočiti. Trebali smo raditi na tome da se dokine ta noćna mora. U tom smislu podržavam napore E, da se to ostvari i e, kritiziram sve one koji ne žele skrenuti s pravog puta u tom smislu. Hvala kolegice. Hvala kolegice, time smo završili spontano javljanje za riječ. Još ćemo jedan puta čuti viziju kog predstavnika, gospodina Borela, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Da, ovo jesu europske sankcije, ali prema europskim pravilima provedba tih sankcija i njihovo praćenje je u nadležnosti država članica. To je još jedno europsko pravilo, zar ne? Ako želite promijeniti to pravilo, onda treba promijeniti ugovor. Treba biti svjestan da ovakva vrsta e, ograničavanja putovanja e, je rezultat odluke vijeća i stoga ne podliježe e, zakonodavstvu Unije. i to nekom lajku, običnom građaninu može biti iznenađujuće, ali ne i vama. Ovo je odluka vijeća, a ne zakonodavstvo Unije. S obzirom na to, komisija nema nikakvu ulogu u provedbi tih sankcija. I vi kao parlamentarci biste to trebali znati kažete da vas to iznenađuje. Pa trebamo više saznati o tom vašem iznenađenju. Žao mi je, imate odluku vijeća. I sasvim sigurno ste svjesni da to nije dio zakonodavstva Unije, pa komisija ne može niti djelovati možemo, ne možemo niti pokrenuti postupak u slučaju povrede prava, ali prema našim pravilima države članice su te koje trebaju pratiti provedbu sankcija. Dakle, postoji europsko pravilo koje trebaju provoditi države članice. I znači države članice trebaju provoditi kontrole. ili postoji logički problem u mojoj, argumentaciji ili u vašoj. Hvala. Hvala, time smo završili raspravu. Iduća točka dnevnog reda je izjava visokog predstavnika vezano uz plan SAD-a za Bliski istok, odgovor EU-a u skladu s međunarodnim pravom. Ja bih vas podsjetio da spontano javljanje